moderirao ove pregovore tijekom eh, čitavog postupka. Zahvaljujem i svim kolegama iz odbora za zaštitu okoliša koji su krajem prosinca podržali rezultate trijaloga 90% e, za, 10% protiv i nadam se da će to e, biti sukladno i glasovanju danas poslijepodne. E, cilj ovog zakonodavstva je da se revidira direktive iz 2001. godine o diseminaciji GMO u okolišu, ali isto tako i uredbe iz 2003. godine o ljudskoj i životinskoj prehrani koja sadrži GMO. Bitno je precizirati od samoga početka da je opseg, odnosno da je područje primjene da se odnosi samo na kultivaciju dakle nije riječ niti o uvozu niti o prijevozu GMO-a, ne radi se o tome da se uđe u jednu širu raspravu o tome jesu li e, genetski modificirani organizmi korisni u poljoprivredi i prehrani. Dakle, e, ja ću sada nešto reći o rezultatima trijaloga koji je postignut 3. E, prosinca, to je dugo trajalo i naravno e, neki, e, neka postignuća odnosno na stajalište vijeća. Vezano uz e, bitno pitanje koegzistencije kultura, parlament je imao jednoglasno stajalište, dva su zakonodavna tijela su učinila neke ustupke, naravno to je sama bit trijaloga, međutim e, verzija parlamenta je na kraju bila uspješnija jer e, suprotno zakonodavstvu iz 2001. godine manji broj država članica koje uzgajaju GMO sada moraju e, uvesti obvezne mjere u pograničnim područjima kako bi se izbjegla kontaminacija tradicionalnih ili ekoloških poljoprivrednih polja. Zatim, e, e, tu je isto tako i još jedno bitno pitanje takozvani postupak opt-out. Dakle, država članica koja ne želi e, uzgajati GMO može iskoristiti taj postupak u prvoj fazi za vrijeme postupka odobrenja. može se, naime parlament je uglavnom prihvatio tekst vijeća, a izvjestitelji sjene će potvrditi da e, države članice nisu imale manevarskog prostora e, izaslanstvo Europskog parlamenta je nametnulo svoje stajalište, to je da se ukine uvjetovanost između prve i druge faze postupka, dakle države članice imaju dva džokera, ne jednoga, dvije mogućnosti da ograniče uzgoj GMO-a na vlastitom državnom teritoriju. Mogu pregovarati sa tvrtkom koja proizvodi sjeme za vrijeme postupka davanja odobrenja, ali više nemaju tu obvezu kao što je to bilo u verziji teksta koju je usvojilo vijeće. Dakle, države članice imati dvije godine, a ne jednu da se suprotstave uzgoju GMO na svom teritoriju. Isto tako postoji i otvoreni popis razloga kao što su poljoprivredna politika, zaštita zemlje i socioekonomski e, utjecaj, odnosno posljedice u drugoj fazi. Vijeće je na kraju prihvatilo da se proširi zabrana na čitavu skupinu GMO-a koje se definiraju prema kulturi ili obilježjima. E, nisam u potpunosti završila, gospođo predsjedavajuća. E, dakle, ovdje uglavnom govorim onima koji još, koji su neodlučni. Nema e, vjerodostojno alternative ovom sporazumu, a status quo nije opcija. Osim ako želimo prihvatiti ovaj pravni kaos, ili krenuti u postupak mirenja sa vijećem koje je sada još manje fleksibilno. Dakle, status quo bi bio najbolji način da se spriječi predsjednika Junkera da provede svoju reformu koja ide u smjeru veće transparentnosti i poštivanja većine u postupku davanja odobrenja za GMO. Građani od nas traže da damo državama članicama mogućnost da se poštuje njihov legitimni izbor njihove legitimne odluke i e, ovo zakonodavstvo omogućit će nam da krenemo korak e, naprijed. Hvala. Hvala izvjestiteljici. E, riječ ima gospodin Andrukaitis iz komisije. Gospođo predsjednice, uvaženi kolege, jako mi je drago da sam danas ovdje među vama. Proteklo je puno vremena, gotovo pet godina, međutim došli smo skoro do kraja puta. Prije e, nekog vremena nisam čak ni mogao zamisliti da ću biti ovdje na kraju uspješnog drugog čitanja. Zahvaljujem se izvjestiteljici gospođi Frederik Reš e, za učinkovit rad. Zahvaljujem se i izvjestiteljima u Sjeni na podršci za vrijeme rasprave kolektivni e, naporima e, se završilo pregovore s vijećem i e, došlo se do dogovora. Moram vam podsjetiti na situaciju u Europskoj uniji. Za sada ima samo jedna genetska modificirana biljka koja se može uzgajati u Europskoj uniji i to u pet država članica. Zemlje članice mogu ograničiti e, uzgoj genetski modificiranih biljaka, odnosno organizaga. Međutim, e, EFSA to nije znanstveno bila odobrila i sada zajedničko e, zajednička zakonska potka Europske unije ne moguće zemljama da e, ograniče uzgoj GMO na svom teritoriju. Europski građani možda misle da se mi ne bavimo njihovim interesima. Na taj način se e, kredibilnost svih slabi. EFSE, država članica i komisije. Iz tog razloga 2009. godine 13 država članica zatražilo je da se nađe rješenje. Komisija je predložila praktičan razrješenje te situacije 2010. godine i to s dva cilja. Prvo, da se uspostavi i održi jedan jedinstven sustav u EU koji će biti primjenjiv svuda i znanstveno udemeljen. Drugo, da u potpunom e, poštivanju temeljnih ugovora svaka država članica može samo odlučiti hoće li uzgajati GMO na svom teritoriju. Jako mi je drago da mogu reći da tekst koji je pred vama udovoljava tim kriterijima. Zemlje članice moći će ovisno o situaciji u svojoj zemlji odlučiti o tome hoće li uzgajati GMO. One koje već ustaju GMO moći će nastaviti, one koje su protiv toga moći će ograničiti ili zabraniti korištenje genetski modificiranih organizama na svom teritoriju. Na taj način će se omogućiti sloboda izbora. Također, uspostavit će se mjere kako ne bi došlo do onečišćavanja preko granice, dakle iz jedne zemlje članice u drugu i sve to će se raditi na osnovu znanstvenog i tehnološkog napretka. Države članice bit će u mogućnosti da uvedu mjere ovisno o situaciji. Dame i gospodo, budete li glasali za ovaj tekst o genetski modificiranim organizmima, omogućit ćete da države članice već od proljeća ove godine budu u mogućnosti da odobre ili ograniče korištenje GMO-a na svom teritoriju. Ja e, vjerujem da ovaj zakonski propis odgovara očekivanjima. Zato želim preporučiti sljedeći. Kada se bude odobravalo da se uzgaja GMO, da će tu komisija u potpunosti uzeti sve elemente koje stoje na raspolaganju i e, da će se uzeti u obzir da država članica može odlučiti hoće li ili neće ograničavati ili hoće li koristiti GMO na svom teritoriju u skladu s ovom direktivom. Hvala, prelazimo sada na e, e, klubove zastupnike. Gospođa Kostinger. Hvala vam gospođo predsjednice, dragi kolege kolegice. Nakon četiri mjeseci napornog rada smo sada uspjeli ostvariti kompromis sa vijećem e, za samostalno odlučivanje država članica. Nakon trogodišnje blokade smo sada konačno preskočili ovu prepreku u vijeću i želim srdečno zahvaliti gospođi Vesperici Ris na njenoj konstruktivnoj suradnji. Ovaj zakonodavni tekst e, predstavlja velik korak prema većoj subsidijarnosti i većem samoodređivanju. I unutar vlada se u proteklih godina uspostavila jedan, otpor e, za uzgoj e, uzgoj genetski organizama. Već 19 država članica su glasali protiv uzgoja TC1507 genetski modificiranog kukuruza. Nacionalne vlade su se već usvrnule na to. Osam država članica su odlučili da će sa jednim instrumentom kojim trenutno stoji na raspolaganju, to je takozvana zaštitna klauzula, zabrane uzgoj maka e, pod oznakom 810 i čak su se tu i okršili malo zakon jer je, to je ta mjera zapravo samo za pojedine slučajeve namijenjena. Sada imamo ovaj postupak u dvije faze, tako država članica može samo odlučiti želi se uključiti u opt-out sustav ili ne sa najvećom eh, legalnom eh, sigurnošću, a isto to, istodobno sa ojačanom subsidijanošću. Ovo sigurno nije konačan tekst, ali to je korak u pravom smjeru i stoga doista želim zamoliti kolege i kolegice da se usuglase s ovim tekstom. Speaker is eh, Monsieur Parnio. sada gospodin Parnjo. Gospođo predsjednice, dragi kolege, ako danas neka država članica zabrani uporabu GMO-a na svom teritoriju, sustavno je zbog toga kažnjava Europski sud u svjetlu žalbe Monsanta. E, na posljednjem trijalogu odlučilo se da će situacija promijeniti. To je važno jer da nije došlo do dogovora na trialogu, situacija bi ostala ista kao i sada. Komisija odobrava korištenje GMO-a zato što i nije na vijeću bilo dogovora. Takva situacija nije se mogla nastaviti jer e, nije omogućavala da države kao na primjer Francuska e, zabrane korištenje GMO-a na svom teritoriju. Zahvaljujući Frederik Ries, naše izvjestiteljice, uspjeli smo omogućiti bolju zaštitu potrošača i država članica. Ovom direktivom će države članice koje se protive korištenju GMO imati veću zaštitu. Od proljeća ove godine moći će zabraniti ili e, ograničiti korištenje GMO-a na svom teritoriju uz odgovarajuće argumente. To znači da će poljoprivrednici koji se zalažu za ekološku poljoprivredu moći u sljedeće dvije godine onemogućiti prekogranično zagađivanje teritorija. Da će se veća jamstva europskim potrošačima. Europska komisija je rekla da će bolje procjenivati E, ono o čemu odluči EFSA. Isto tako, e, mi smo rekli da u sljedeće dvije godine e, prije stupanja snaga i to prije stupanja snaga ove direktive neće Europska komisija odobriti korištenje niti jednog novog genetskog modificiranog organizma. Ovo je tek početak, dobar početak, ali morat ćemo se nastaviti boriti protiv genetskih modificiranih organizama. Hvala. Sada gospođa Gerling na dvije minute. Hvala. Sveukupan dogovor odražava namjere Europske komisije. Države članice mogu same odlučiti jesu li ili nisu za GMO. Mi sada dolazimo do kraja jednog dugog i skupog postupka koji je napravljen da se ne bi stalno morali nositi s time da komisija nema političku hrabrost. I e, moram reći da je fleksibilnost upisana u europske temeljne ugovore i tu fleksibilnost htjela bih vidjeti i e, u drugim aspektima i drugim područjima. Mm, tu ima i problematičnih dijelova sporazuma. ja, e, meni je žao da se neće opredijeliti za prvobitno predloženo izveće da se koristi GMO. Žao mi je da e, se ne trebaju u potpunosti obrazložiti razlozi kao na primjer zaštita zdravlja kada se odlučuje za zabranu za GMO. Ja moram reći da načelno e, ne mogu dopustiti da se zanemaruju i zaobilaze znanstveno utemeljeni razlozi kao što se predlaže u ovoj direktivi kada se radi o korištenju GMO-a i mislim da ipak na ovaj način e, zastupnici zapravo neće omogućiti da zažive nova e, e, generacija, da se nova generacija genetski modificiranih organizama koja može omogućiti i veću produktivnost. Države članice koje žele nastaviti s razvojem europske poljoprivrede kao najbolje poljoprivrede na e, svijetu trebalo bi moći to činiti kako bi se nastavilo